competenti autorità della Romania. Nadležne vlasti Rumunske priopćili su da je Milan Pavel zastupnik koji će zamijeniti Korinu Kretu, odnosno zamijenio je od 1. studenog 2014. godine. U skladu e, sa e, člankom 7. koji se odnosi na opće izbore, parlament prima na znanje da je izabran Milan Pavel sa datumom od 1. studenog 2014. U skladu s člankom 3. stavkom 2. statuta parlament, gospodin Pavel će biti punopravni član Europskog parlamenta sve dok se ne provjeri njegov status u potpunosti u skladu s pravilnikom. Velika mi i veliko mi je zadovoljstvo da mogu pozdraviti delegaciju Kanadskog parlamenta koja sjedi u galeriji za publiku. Delegaciju predvodi